Vamos a comenzar la sesión. Evo, otvaram sjednicu. Imamo otprilike sati deset minuta, a imamo dugi dnevni red. Govorit ćemo o situaciji Beduina na Srednjem istoku, uglavnom u Palestini i Izraelu. Točno je da u mnogim slučajevima sukob između Palestine i Izraela e, privlači, odlači našu pažnju od situacije Beduina na tom području. 12% e, arapskog stanovništva Izraela su Beduini. Oni su gotovo zaboravljeni. E, pola njih žive u kampovima, ne prizna ih država i stalno im e, prijeti e, raseljenje, razmještanje na zapadnoj obali. E, dižu se nova naselja i beduinska sela se razaraju. Postavlja se pitanje što mi možemo učiniti kako bismo pomogli beduinima na Srednjem istoku. Tu imamo sada razne pozvane govornike. E, profesor Alkrena će prvi imati riječ, on je e, profesor na sveučilištu Ben Gurion. Dobar dan svima, drago mi je što sam ovdje Znam da imam samo osam minuta, ali e, mislim da ćemo imati diskusiju i pitanja. Ja sam e, e, profesor na sveučilištu Ben Gurion. Prije mjesec dana sam bio predsjednik koleđa Benahua, jedan od najvećih koleđa u Izraelu. Prije počnem želiti reći da ću biti iskren kao znanstvenik, predan sam svom istraživanju. Nisam političar. Ja se bavim znanošću i istraživanjem. Bavim se istraživanjem već nekoliko godina, a glavno područje jeste istraživanje djelovanja tranzicije obrazovnih, ekonomskih, socioloških e, procesa koji kojima e, prolaze bedovinske zajednice. Još uvijek živim u Rahadu, e, to je jedan od glavnih bedovinskih gradova na jugu Izraela. često putujem u Kanadu, ne živim u Beševi, živim među beduinima u svom narodu. Što se tiče definicija, kad govorimo o beduinskoj zajednici, ne govorimo o naciji, već stanovništvu koji žive u južnom dijelu kao u Galileji i na u pustinji Negev. To je dve, 250 tisuća ljudi tamo živi značajan broj. 60% ove populacije je mlađa od 18 godina. Drugim riječima, većina stanovništva su mladi ljudi. U gradu Rad, to je drugi najveći grad u Izrael, 60 tisuća ljudi svaki dan imamo 26 tisuća djece koji idu u školu, od dječjeg vrtića do gimnazija. To je vrlo obećavajuće s jedne strane, a s druge strane se morate brinuti za tu djecu. E, prema nekim statističkim podacima, 50% e, e, ih živi u nepriznatim selima E, imamo veliku, e, e, veliki jaz između židovskog sektora i beduinskog sektora što se tiče usluga. Međutim, moramo gledati cjelokupnu sliku. U prošlih nekoliko godina vidimo više ulaganja, više sredstava za beduinske zajednice. Međutim, to nije dovoljno. Počinjemo vidjeti opadanja Mm, polaznika srednje škole e, vidimo e, e, više ženske djece koji idu u školu u beduinskim zajednicama od muške djece. Vidimo sada da imamo jaz između židovskog sektora i beduinskog sektora kad se radi o financiranju od strane vlade. Mislim da vidimo da imamo i više sredstava za beduinske zajednice. Netko ko radi u židovskom sektoru i u beduinskom sektoru, čak i u mojim e, e, razredima, e, imam, je bila moja studentica, imao sam, vidim što se događa u Izraelu Možda je to kritika izraelske države. Imamo ogromne razlike između periferije i središta Izraela. Periferija uključuje i e, židove. E, želim vam reći jedan primjer. Kad sam e, do prije mjesec dana bio predsjednik Akademskog koleđa Alafra. 80% e, studenata su bili židovi, a samo 20% ne židovi. E, kreat Malahvi i druga sela, tamo sam odlazio, tamo sam slao i studente. Imamo ogroman jaz, u, čak u Rahadu imamo kuće e, koje su mnogo bolje nego Kreat Malahvi. Jedan primjer, pred dvije godine 42 beduinska liječnika su položila zaključni ispit i postali su liječnici u izraelskom zdravstvenom sustavu, a u Krijat Malahviju nijedan nije diplomirao. Nemojte me krivo shvatiti, postoji razlika ovdje, ali imamo i nešto što se događa u Izraelu, a kada se radi o ulaganjima. E, imamo sve više ulaganja. E, to je društvo u tranziciji. Mislim kao Beduin i ponosan sam što sam Beduin, ponosan nam svoj identitet musliman, Beduin u Izraelu. I ja sam kritizirao nekada e, naše društvo. Imamo kulturni, socijalni fenomen koji e, e, recimo poligamiju koja još uvijek se prakticira, nasilje. Izraelska televizija to pokazuje. Ja sam znanstvenik. Moja je misija da se čuju oni glasovi koji zasada za sada šute. E, e, razina nasilja u posljednjih nekoliko godina više od tisuću ljudi Arapa e, su poginuli u arapskom društvu, a njih su upili drugi Arapi. Imamo neke pojave koji utječu na razvoj društva. To je dio tranzicije. Nije lako za naše društvo da se pokrene od e, tradicionalnog načina života na modern način života, ali moramo shvatiti da naša situacija nije laka. Da, vidim i ni e, neke probleme sa naseljavanjem, sa vlasništvom zemlje. Vidim tu jazove i ja ih kritiziram na obje strane. Jedna stvar koju bih želio naglasiti i želio vidjeti u izraelskom društvu, tu sam agendu već e, agendu počeo, treba razvijati multikulturalizam u Europi i u SAD-u. Ja sam i kanadžanin, nisam samo izraelac. E, ja sam na dvije strane, mogu ići kamo želim kad vidim što se događa u Europi, u Izraelu, SAD-u i Kanadi, e, raznolikost i multikulturalizam njih treba promicati jer imamo velike razlike između dva sektora u Izraelu. A mi kao beduini, Arapi ili židovi moramo na tome raditi jer svi mi živimo sa svojim vlastitim percepcijama, shvaćanjima i predrasudama jedni protiv drugih. Moramo poticati raznolikosti e, i multikulturalizam. Moramo početi od seksualne orijentacije do političke orijentacije. U Izraelu vidimo povećanje broja studenata – na primjer, u beduinskom društvu, da se vratimo na obrazovni sustav, vidimo da svake godine e, oko 5000 studenata završe srednju školu, a samo 16% ih odlaze na sve učilište. E, tu je opasnost, međutim i šansa. Moramo u to više uložiti u obrazovnom sustavu, u višem obrazovanju sveučilišta i koleđi postoji jaz u, financiranju obrazovnog sustava. Vijeće za visoko obrazovanje e, ulaže novac e, u obrazovanje i e, zapošljavanje profesora, nastavnika, u podršku za studente. E, tu se uleže e, mnogo novca za, podršku nežidovskih studenata. To daje vlada. Dobre se stvari događaju. Želim da e, sagledate cijelu sliku. Nije sve crno. Ima i crnog i bijelo. Ja sam znanstvenik, sveučilišni profesor Eh, nisam političar, gledam eh, sliku, cjelokupnu sliku, ona nije sasvim, ni sasvim crna, ni sasvim bijela. Još nešto što bih htio, što želim reći. Eh, izraelska vlada, većina nas, moramo razlikovati između vlade i naroda, a to ne činimo uvijek vlade dolaze i odlaze, ali država Izrael, e, svi se slažemo, moramo živjeti u njoj i Arapi i Židovi. Vlada može promijeniti svoju politiku, a mi narod moramo koji puta pogurati vladu da promijeni politiku prema beduinskoj zajednici. Hvala profesore. Predajem riječ e, gospođi Ravija Aburaje. predstavnici centra Abenuava, centra za ljudska prava u Izraelu. Smisao ovog sastanka o ljudskim pravima Beduina došao je iz njihovih iz njihovog centra, ta ideja. nećemo moći imati prezentaciju Govorit ću o pravnoj perspektivi beduinskih sela u Izraelu. Mnogo godina to pitanje je i lokalno i međunarodno. 70 tisuća beduinskih Arapa živjeli su u Negevu, na sjeverozapadu, gdje su živjeli od poljoprivrede i uzgoja stoke. Do 48. beduini su naseljavali oko 500.000 tisuća hektara Negeva. 48. većina ih je izbačena iz tog područja i nakon 48. prema nekim procjenama između 11.000 i 18.000 ih je ostalo. Beduini Negeva čine integralnu e, zajednicu manjine u Izraelu. Oni su klasična e, manjina, imaju jedinstvena vjerska i kulturna obilježja i tradicionalnu socijalnu strukturu i tradicionalan način života, moderna država prijeti tom načinom života. UN priznaje, je priznao njihovu autohtonost prije nekoliko godina. Oni žive u oko 46 sela, a većinu njih izraelska država ih odbija priznati i uključiti u gradsko planiranje. Većina ih je postojala prije nego što je osnovana država Izrael, a ostatak je osnovan u 50-ima kada je Izrael naselio Beduine na to manje područje koje se zove područje Sijaž, dakle ograničeno područje. Do 66. Beduini kao i ostali palestinci u Izraelu su živjeli pod e, e, ograničenjima e, ljudskih prava. Nisu se smjeli vratiti na svoju zemlju i živjeli su kao unutarnji raseljen narod u Izraelu više od 60 godina. Iako su oni koji su živjeli u Sijažu prije 48. i nakon toga, iako im se nije priznalo pravo na zemlju nasilno izbacivanje beduinske populacije bila je namjerna politika kako bi se raselilo arapsko stanovništvo u Negevu. Pristilno su morali proći proces urbanizacije, tako da su se morali odreći tradicionalnog načina života koji se temeljio na uzgoju stoke kako bi se velika područja Negeva ispraznila i predala židovima. Trenutno beduini žive na području od, tri od 3% teritorija Negeva koji se prostire na oko 3 milijuna hektara. Danas oko pola populacije Negeva živi u 46 nepriznatih beduinskih sela a samo 10 je u procesu priznavanja, a 35 nije još priznato i nije regulirano gradskim e, planiranjem. Plan za sjeverni Negev iz 1965. je ignorirao postojanje beduinskih sela i njihova prava na zemlju. Njihova sela su označena kao poljoprivredno zemljište ili industrijsko zemljište, a sve je imalo isti rezultat. Zabranjeno je, zabranjena je izgradnja kuća u tom području. Tako su beduini dovedeni u nemoguću situaciju koja i danas traje. Ne mogu legalno dobiti dozvole za gradnju kuća i za kuće u kojima su rođeni i u kojima su osnovali obitelj. Te kuće su sada ilegalne prema državi i pod prijetnjom su rušenja i oni moraju zato plaćati kazne. Svake godine oko tisuću kuća se sruši, a očito je da gradnja bez dozvola se ne radi zbog toga što oni žele kršiti zakon, već zato što oni moraju, to je potrebno njima, jer im država ne želi priznati pravo na zemlju. Jedno selo uništeno je preko sto puta. Stanovnici tih Sela su nevidljivi građani, njima se krše osnovna prava. Nemaju vodu, nemaju struje, nemaju kanalizaciju, nemaju osnovne usluge kao što su obrazovanje i zdravstvo. A država odbija priznati njihovo tradicionalno vlasništvo zemlje. Poricanje i uskraćivanje osnovnih e, usluga je posljedica urbanizacijske politike države. Zbog toga što ih žele prisiliti da se presele u jedan od sedam gradova na tom području. Beduine žele koncentrirati u što manje područje u Sijažu. I to je vladina politika. Cilj te politike je da učvrsti političku kontrolu nad Beduinima i da minimizira cijenu društvene, socijalne infrastrukture u njihovim naseljima. Izrael i dalje diskriminira e, stanovnike tih područja i i ne želi im dati prava na, na vlasništvo zemlje. A u isto vrijeme osnivaju nove židovske e, zajednice u tom području. Postoji preko 60 farmi koje su izgrađene bez dozvola, a vlada je njihov status priznala retroaktivno. U svibnju 2015. Vrhovni sud je odobrio plan da se evakuira selo Meheran, da se tamo napravi židovsko selo Heran. oni pokušavaju unilateralno istirati beduine iz svojih tradicionalnih ognjišta. Do 70 tisuća beduina je izbačeno i oni nemaju pravo da se obrate sudu da zaštiti njihova prava. Plan da se progura rezolucija razmještanja beduinske populacije e, će trajati pet godina. A beduini nemaju pravo na nikakvu kompenzaciju. Na kraju 2013. vlada je privremeno stavila plan na čekanje, ali prisilno raseljavanje beduinske zajednice u Negevu se nastavlja i dalje drugim sredstvima. Izraelske politike krše prava na dostojanstvo i, i život Beduina. A to se protivi normi međunarodnih e, ljudskih prava. Izrael je potpisnik mnogih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima prema kojima ljudi imaju pravo na na svoje domove. Ta zaštita im je zajamčena u Deklaracijom UN-a. i oni se ne bi smjeli nasilno raseljavati sa svojih tradicionalnih, iz svojih tradicionalnih domova bez kompenzacije i bez njihovog pristanka. Trebali bi imati pravo da koriste svoju zemlju i svoje resurse i na svoje vlasništvo. Oni trebaju imati pravo da ponovno vrate resurse koji su im nasilno oduzeti predlažemo da pododbor za ljudska prava predloži rezoluciju o beduinskim selima u Negevu i da se javno osudi rušenje i akcije izraelske vlade u vezi s beduinskim selima. Pozivamo komisiju da posjeti ta sela i da se podigne to pitanje s izraelskom vladom. Pozivamo Komisiju Europske unije da se pozabavi pitanjem rušenjem domova tijekom političkog dijaloga između Europske unije i Izraela i da se potakne više posjeta tim selima predstavnicima tih sela treba se dati trebaju se dati ljudska prava, priznati ljudska prava. Hvala. Elena Mancusi. Hvala. Predala bih riječ gospođi Elena Mancusi Materija. Časnici za vezu. Ono. Ovaj doprinos o raspravi jutros o beduinskim zajednicama koje žive na zapadnoj obali. Većina beduinskih plemena tamo su došla iz pustinje Negev. To je područje koje se sada nalazi na jugu Izraela. Našli smo, identificirali smo pet glavnih plemena na zapadnoj obali koje koja obuhvaćaju veliki broj zajednica koje žive u sredini e, zapadne obale, dolini Jordan i na jugu Hebrona. Beduinske zajednice su prisiljene napustiti, 40. i 50. su bile prisiljene napustiti Negev zbog sukoba sa izraelskim sigurnosnim snagama. Nakon potpisivanja ugovora Ozli 1990-ih većina ih je došla na područje gdje Izrael kontrolira sigurnost i to područje je vrlo ograničeno. To područje Izrael koristi u vojne svrhe. Ono također uključuje područje namijenjeno za izgradnju novih sela, takozvani Iguan blok. Tamo se planira izgraditi do 15.000 novih stambenih jedinica. Time će se stvoriti prsten gradova između istočnog Jeruzalema i stvoriti koridor između istočno-zapadnog koridora preko zapadne obale. I time će se ograničiti geografski kontinuitet zapadne obale. Postoji planovi da se relociraju mnoge beduinske zajednice koje se vide kao prepreka ovoj gradnji Trenutno postoji preko 46 zajednica na zapadnoj obali, Beduina, i koje Izraelci žele preseliti. To je, želi ih preseliti administrativna, administrativni dio izraelske vojske. Njih ima oko 7,5 tisuća, a većina od njih su izbjeglice. tako da ih podržava i agencija koju ja ovdje e, predstavljam. Oko 2300 ljudi žive na e, koridoru Jeruzalem-Jerihon i oni su pod rizikom raseljavanja. Beduinske zajednice trpe napore izraelske vojske i administracije da ih nasilno presale. I to predstavlja kršenje četvrte ženevske konvencije. Oni su predmet visoko ograničenih planova. Dakle, svi planovi za razvoj izraelskih zajednica i infrastruktura osnovnih usluga, to im se sve odbija kao rezultat tog restriktivnog planiranja zajednice su pod rizikom da im se sruše kuće i da ih se rasali vlasti ih također zastrašuju i to se često događa. Jer vojnici i ostali ulaze u zajednice, žele slikati fotografije, prijete im i pokušava ih natjerati da prihvate ponudu raseljenja, preseljenja. i to šteti njihovom tradicionalnom načinu života. Ovi slučajevi nasilja sve su češći i češći. Nedavno je to postalo i organizirano. a to je sve rezultat izraelske politike. Razne grupe nedavno su intervenirale zahvaljujući veleposlaniku EU na humanitarnoj pomoći u okolici Jeruzalema. Izraelska vlada želi da beduini pristajnu na raseljavanje. Bez obzira na to žele li se neki beduini složiti s preseljavanjem ili ih se nasilno raseli, to bi u oba slučaja bi se trebalo smatrati nasilnim raseljavanjem. Ako ih se raseli, to bi bilo veliko kršenje četvrte ženevske konvencije. Ali ne smijemo zaboraviti ni da bi raseljavanje beduina služilo i drugom ilegalnom, ilegalnom aktivnosti, a to je gradnja novih gradova na njihovom zemlji. Dakle, jedna ilegalna akcija, aktivnost vodila bi drugoj. Radeći s beduinskim zajednicama, imajući u vidu da ih je većina protiv nasilnog raseljavanja i toga da ih se koncentrira u gradovima, zato što bi to uništilo njihov tradicionalni način života i društvene odnose. Beduini žele ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji i žele da se razviju planovi i usluge na područjima gdje oni trenutno žive. Kao okupator Izrael ima jasne, jasna zaduženja pod međunarodnim zakonima. Te obveze uključuju zaštitu populacije. To je zaštićeno četvrtom ženevskom konvencijom jer oni žive na okupiranom području koje je Izrael okupirao. Ta zaštita u članku 49 četvrte konvencije osigurava da bi Izrael trebao zaštititi stanovnike od, od sveg nasilja i prijetnja i da bi trebao zaštititi njihov, njihovu imovinu i poštivati zabranu uništenja njihovih kuća, njihovih domova. Također bi trebao osigurati osnovne usluge kao što je higijena. a politike i prakse koje sam već spomenula dovest će do nasilnog raseljavanja beduinskih zajednica. Rušenje njihovih kuća koje vrši izraelska vlada prisiljava palestinske beduine, 60% od kojih je djeca, da se isele. Oni ih tjeraju sa zemlje na kojoj su već preko 60 godina uništenje privatne imovine je zabranjeno međunarodnim e, zakonima na okupiranom području. Izrael kao okupator mora poštovati njihov dignitet. Obiteljski domovi su zaštićeni Ženevskom konvencijom i ne može ih se uništavati. Planirano raseljavanje beduinskih zajednica je zabrinjavajuće pod, pod međunarodnim zakonima. Provedba ovog plana dovešće do masovnih raseljavanja koja su zabranjena pod Ženevskom konvencijom i to je protiv Međunarodnog zakona o ljudskim pravima. Hvala. Sada ćemo imati razgovor putem Skype-a sa Karinom, e, Karin Jubran, ravnateljicom za istraživanje NGB-a.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 and uh, in this Parliament we will work to, to put on the agenda the, your testimony. Hvala vam lijepa, bilo je zanimljivo saslušati vašu priču i uzet ćemo u obzir u svojem radu ono što ste rekli. Preostalo nam je još vrlo malo vremena. No, želim vas izvijestiti da je ovdje ministar savjetnik e, palestinskog e, veleposlanstva, a tu je i njegov e, kolega iz Izraela. Ako bude vremena, nastojat ću im dati riječ, ali bit će teško jer prvo moram dati riječ našim zastupnicima. Prvo, gospodin Panceri, molim vas da budete kratki ako želite čuti odgovore. Naime, u 11 sati i 15 minuta moramo prekinuti sastanak kako bismo sudjelovali u raspravi sa povjerenikom Hanom na odboru AFET. Gospodine Panceri, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti našim gostima i naravno slažem se s njima. Mislim da tu možemo citirati Amosa Šoca koji je govorio o izraelsko-palestinskom sukobu. Dakle, ovdje nije sukob između dobrog i zla, nego e, prava i kriva. Jer e, Izrael tu očito ima krivo. Naime, suočeni smo s činjenicom da se beduinske zajednice preseljavaju, na njih se vrši prisila i također lokacije na kojih se preseljava su neadekvatne i postavljaju humanitarna pitanja, a neke zajednice su preseljene u područje koje je namijenjeno širenju izraelskih nastambi. To su prisilna preseljenja koje brani i međunarodno pravo i međunarodno humanitarno pravo, a pri tome zajednice nisu imale pravo glasa nego jednostavno nisu imale druge moguće alternative i to onda dovodi do stalnog napada na osobe i infrastrukture, a tu uključujem i one koje pruža Europska unija i to vrše izraelski doseljenici koji djeluju nekažnjeno. Imamo uništavanja škola, oduzimanje stoke, privatne imovine i također nemogućnost pristupa minimalnim uslugama. Učinit ću svojima stajališta gospođe Aborabije i u ime skupine socijalista i demokrata zatražit ću da se usvoji rezolucija o kršenju ljudskih prava Beduina na okupiranim teritorijima i to da se učini odmah na sljedećoj plenarnoj u Strasburu. Hvala gospodine Panseri i gospođa Rodriguez ima riječ. Dobar Eu só queria dizer, então, acrescentar ao senhor professor, eu não consigo ler o nome porque, porque está muito longe. Que... Gospodin Paceri mi je izvadio riječi iz usta. Malo se bojim kad se govori o multikulturalizam. To je nešto što je s jedne strane vodi do dominantnosti jedne skupine i netolerancije. Nev Gordon je rekao sljedeće. E, ovaj plan je plan koji e, se tiče i etničkih aspekata, kako prema tome stojite. Gospođa Auken, hvala gospođo predsjedateljice. Neću ponavljati ono što je već rečeno, s time se potpuno slažem, no imam dva pitanja. Prvo pitanje za e SVD. Što naša služba čini u vezi sa stalnim uništavanjem infrastrukture koje financira Europska unija pomoću svojih projekata? To uključuje i e, domove za beduine, a u svibnju smo imali raspravu o tome na plenarnojama, ali vidim da visoka povjerenica tu nije ništa učinila, nego da je došlo samo do više e, uništavanja i da se to dopušta. Drugo, bi li mogla e, služba za vanjsko djelovanje pojasnuti članak e, u izraelskim medijima 17.11. da je radna skupina za Bliski istok zatražila od Izraela da nadoknadi uništenje zgrada u tim područjima. I imam e, pitanje za gospodina iz centra Mosava. Vi ste preporučili da se diplomatski tu djeluje i znate li da međunarodni diplomati dovoljno čine za poštivanje temeljnih prava Beduina ili činimo li mi sami parlamentarci više u tom smislu. Ja sam predsjednica izaslanstva za Palestinu i ja sam posjetila više puta te ljude. Dakle, e, što bi diplomati mogli više učiniti u tom smislu? I na kraju, Pitanje je za sve nevladine organizacije, aktivisti za ljudska prava. Izloženi su velikim prijetnjama u Izraelu. Usvojen je loš zakon za nevladine organizacije i ja vas pitam ima li prostora za vaš rad, za obavljanje vaših zadataka i također za pružanje nama istinitih informacija o kršenju ljudskih prava? Naravno, mi imamo pravo djelovati zato jer smo mi dio cijele priče. To je naš zadatak, dakle, kršenje zakona, a mi činimo mnogo premalo. Hvala gospođa Auken, e, gospodin Džib. Hvala lijepa. Opisali ste stanje stvari na terenu. E, dużą populację ludności beduińskiej. Mislim na područja sa visokim postotkom beduina među stanovništvom. Riječ je o ljudima koji su tradicionalno nomadi i gdje god da se nalaze pojavljuju se problemi koje uzrokuje civilizacija koja nema baš prijateljski stav prema njihovoj kulturi. To je istina, a to vrijedi i za mnoga druga područja. Sada Zanima me, jeste li zabilježili bilo kakve rezultate vašeg praćenja situacije? Imate li uz negativne primjere neke primjere u kojima su riješeni konkretni problemi na konkretnim mjestima? Ili je li Europska unija svojim politikama postigla pozitivan učinak na rješavanje problema s kojima se nosi beduinska zajednica? u području postinje Negev. Što očekujete da europske institucije poduzmu? Hvala. Hvala. Mislim da ćemo sada dati riječ još jednom kolegi, no imajte na umu da naši gosti trebaju odgovoriti na vaša pitanja, a ako budete postavili preduga pitanja, oni nećete imati vremena za to. Imam jedno središnje pitanje. E, zašto predsjedništvo nije uspjelo da pozove i predstavnika Izraela. Evo imamo je e, dva slobodna mjesta. E, bilo bi dobro čuti i stajalište druge strane. Što se tiče Izraela, e, Izraelska država mora biti uzeta u obzir kao u, u cjelini E, mnogo stotine tisuća ljudi e, se koristi pouzdanim strukturama izraelske države i žele samo e, a neki ljudi žele samo uništiti Izraele. Ja bih sada zapitao Izrael zašto je situacija Beduina takova kakova jeste i kako ide Beduinima u drugim arapskim zemljama Znamo da stotine tisuće židova su prognani iz arapskih zemalja i a prihvaćeni su u Izrael kao izbjeglice. E, e, oni nisu u tim arapskim zemljama imali šansu za preživljavanje. Morali su pobjeći. Gospodine Gerike, nemamo vremena. Vi sada potičete raspravu Imate li pitanje za naše goste? Ako nemate pitanja, onda im prepustimo mogućnost da prvo odgovore na pitanja zastupnika. Vi možda ćete uzeti riječ kasnije, ali moramo dati mogućnost našim gostima da odgovore na pitanja. Imate li pitanja? Možete kasnije nastaviti, ali morate postaviti pitanje. Središnje pitanje Kakvo je stajalište izraelske strane? Bueno, la parte israelí no está en la mesa, está invitada como siempre. U redu. Izraelski predstavnici nisu ovdje za predsjedničkim stolom, ali su u prostoriji. Ako budemo imali vremena, naravno da ćemo im riječ, kao što ćemo dati riječi predstavnicima palestinskog veleposlanstva. A sada dajem riječ našim gostima na jednu minutu i molim ih eh, da uzmu riječ u istom redu u kojoj su eh, uzeli prvi puta. Dakle, istim redoslijedom. Hvala. Kada sam eh, govorio o beduinskom arapskom društvu, nastoja sam se usredotočiti na beduine u Negevu, ali i u Galileji. U načelu, kao što sam rekao prije, postoji neki jaz oni koji su provodili studije o uništavanju domova i utjecaju na djecu, to sam bio ja, ne nitko drugi i ja sam upozorio vladu na to, na učinak eh, toga na djecu. No, Mnoga sredstva su izdvojena za poboljšanje kvalitete života. Vidim da imamo više učenika i da je došlo do nekih promjena. Ja sam profesor, redovni profesor na sveučilištu, dakle želim biti iskren, se mi promaknuće u tome. I želim naglasiti da postoji pitanje zemljišta, imovinsko-pravne rasprave i obje strane, i beduinska zajednica i izraelska vlada moraju pregovarati i riješiti ta pitanja. Znam da je to ključni problem, ne želim opravdati, ni beduine, ni vladu. No, želim e, reći nešto o autohtonim zajednicama u cijelom svijetu. Različitost i multikulturalnost su ključne za razumijevanje drugih i drugog. I u Izraelu ja e, podučavam upravo taj kolegi o promicanju i razumijevanju drugotnosti. I postoji ogroman jaz između židovskog i beduinskog sektora i to je neprijatelj. Mi moramo izgraditi mostove preko tog jaza i spriječiti diskriminaciju i ublažiti strahove koji postoje. U redu, hvala na vašim pitanjima. Glavno pitanje ovdje je odnos moći i nejednaka moć koju ima vladajuća izraelska zajednica i palestinci, dakle mm, između Beduina i izraelskih građana. Govorimo o diskriminatorskim politikama kojima su palestinci cilj. Izrael se ne može prekazivati kao demokratska zemlja. S jedne strane ona je demokratska prema židovima, ali ne prema Arapima. Mi tražimo jednakost. To je vrlo jednostavno i vrlo praktično. Gospodine, ako uspoređujete Izrael sa osam bliskoistočnim zemljama, on ne bi smio biti u e OECD-u. Ako je to zapadna demokratska zemlja, treba se tako i ponašati, a ne uništavati kuće svojih građana i stavljati ih pod pritisak tim agresivnim načinima postupanja. To ugrožava živote ljudi, žena, djece koji ostaju bez krova nad glavom. Dakle, to je nešto najosnovnije što tražimo. Hvala. Hvala. Ovdje govorimo o situaciji beduina koji borave u Izraelu. Dakle, E, zapadno od granice pomirenja i u svojem doprinosu govorila sam e, i o Beduinima na zapadnoj obali koji je okupirani teritorij. Trebamo istaknuti da se ne krše samo prava Beduina na zapadnoj obali, nego da se ta pitanja postavljaju i u vezi sa međunarodnim humanitarnom pravom i to sam već nastojala istaknuti u svojem izlaganju. Ovdje tražimo političku i financijsku potporu europskih institucija kako bi priznali instance izraelskih beduina i mi trebamo vašu pomoć u lobiranju pri zainteresiranim stranama. Tražimo da se obustavi diskriminacija, da se poštuje život tih ljudi i da se izduje adekvatna financijska sredstva za subjekte koji se bave promicanjem humanitarnih prava i koji pomažu ovim zajednicama. I na kraju dajem riječ predstavniku veleposlanstva Izraela na vrlo kratko, nažalost, a onda ćemo dati riječi palestinskom predstavniku. Hvala. Evo samo jedna napomena, čini se da je ovo neuravnotežena razmjena, dakle tu čujemo samo palestinski diskurs koji se, e, kojim se iskrivljava stvarna situacija kako bi se napao Izrael. Europska unija nema volju koordinirati se sa izraelskim vlastima kada je riječ o e, izgradnji ilegalnih objekata sve ono što e, nije odobreno treba se rušiti sukladno zakonu. Palestinci e, e, predmetom rasprave na Vrhovnom sudu kako bi se ta rušenja odigravala uz odobrenje Vrhovnog suda i kada postoje i razlike u mišljenjima kada je riječ o E, tumačenju međunarodnog humanitarnog prava Europska unija treba poštivati prava zemlje domaćina Izraela. Trebamo ojačati koordinaciju kako bismo spriječili ta rušenja i izvlašćivanje. E, razvoj za, u razvoju za razliku od humanitarnog prava, dakle tu nema nikakvih pogrešnih tumačenja, tako da e, je obvezno poštivati pravo gradnje. I gospodine profesore, Ministarstvo poljoprivrede od 1970-ih se e, bavi e, dodeljivanjem zemlje beduinima. E, dakle, na kraju želimo postići bolju suradnju Europske unije sa izraelskim vlastima na korist palestinaca umjesto da svjedočimo unilateralnim mjerama koje dovode do agresivnih stajališta s naše strane. Hvala vam. Sí, decirle. El, El Saslušanje se je ticalo stanja Beduina, no u svakom slučaju, evo, kada čujemo da predstavnica poslanstva Izraela govori o neuravnoteženosti, pa to nisu baš neteške riječi. Dajem riječ sada predstavniku e, palestinskog veleposlanstva. Nisam pripremio izlaganje, ali želim posjetiti okupatore da kada govore o toj zemlji, govore o okupiranoj zemlji što je protivno međunarodnom pravu. Ono što je šokantno, gospođo predsjedateljice, jest da ta politika preseljenja stanovništva i uništavanje palestinske imovine nije ništa novo za Izrael. To je dobro utvrđena politika od 1948. godine i to je dobro dokumentirana politika sa vrlo konkretnim činjenicama na papiru. Šokantno je također i tu govorim samo o 1967. jer od tada do danas Izrael je uništio 48 tisuća palestinskih domova i objekata samo na okupiranim teritorijama od 1967. godine i dobro je svima poznato da imamo 230 naselja na okupiranom teritoriju gdje Izrael počinja ratne zločine preseljenjem stanovništva tih e, naselja i također druge ratne zločine preseljenjem palestinskog stanovništva van tih objekata. Drugo što je šokantno, gospođo predsjedateljice, je da je Izrael jedina zemlja koja ima čvrsto partnerstvo sa Europskom unijom i tu govorimo o činjenicama koje traju 60 godina, ne o činjenicama koje su postale poznate tek danas. Znamo da u tim naseljima imamo izraelske službenike koji žive tamo, a izraelska vlada se ponaša kao da je situacija normalna. Također, gospođo predsjedavateljice, Znamo da u tim naseljima žive i europski građani sa dvostrukim državljanstvom iz drugih europskih zemalja i gospođo predsjedateljice pozivam vas da ih pozovete na odgovornost za njihovo ponašanje i da zatražite da pokažu odgovornost i da obrazlože svoju prisutnost u tim naseljima. Hvala. Nažalost, Predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje je jutro se razbolio i ne može sudjelovati. Ovdje imamo možda predstavnike komisije ili glavne uprave Ekon. Ne želim uzeti riječ, već smo jednako prekoračili sada na nam vrijeme. Hvala vam na dolasku i hvala i predstavnicima izraelskog i palestinskog veleposlanstva. Zahvaljujem našim gostima i nastavit ćemo i dalje raditi na obrani i beduinske zajednice. Hvala. Sada imamo sastanak sa povjerenikom Hanom.